Dobar dan, uvaženi kolege. Nastavljamo sa sjednicom. Jučerašnji zapisnik već je dostupan. Ima li komentara? O minutama, e, o zapisniku jučerašnjeg sastanka. Ako ne, onda se smatra usvojenima i možemo krenuti za posljednje.